Znači glasovi 638, znači važećih glasova, apsolutna većina 320. Sada ću vam pročitati koliko su glasova dobili kandidati. Gospodin Lamsdorf, 393 glasa. E, zastupnica Lunaček, 441 glas.

Dakle, izabrani su zastupnici Pasku, Papadimulis, Lunaček i Lambsdorff. Oni su dobili apsolutnu većinu e, važećih glasova. I prema drugom krugu, ishodu drugog kruga glasovanja, ja ih proglašavam potpredsjednicima Europskog parlamenta i iskreno im čestitam na postignutom rezultatu u skladu sa člankom 17 e, stavak 2 poslovnika e, red kojim će predsjedati potpredsjednici je, se određuje e, prema onom redoslijedu kojim su odabrani i također u slučaju da imaju isti broj glasova onda se određuje prema, prema većem broju godina. Što se tiče odabira kvestora, ja vam predlažem da utvrdimo sada e, rok za predstavljanje kandidatura, znači danas u 16 sati. Kandidature se moraju priložiti pri ured, znači e, pri uredu e, R00101 u zgradi Louis Weiss. Prvi krug za izbor kvestora će biti u 16 sati i 30 minuta. Zapisnik jučerašnje sjednice je podijeljen. Imate li kakvih prigovora? Dobro, onda zapisnik možemo smatrati usvojenim. Sada idemo na dnevni red. Riječ je o zaključcima sastanka Europskog vijeća od 15. prosinca 2016. Izjave Europskog vijeća i komisije. Prije nego što dam riječ